sva ta imenovanja smat, ćemo ih smatrati uvaženim. E, različiti odbori u skladu sa člankom 69.4 govori o mandatima za pokretanje pregovora. Isti će biti objavljeni u zapisniku ovog zasjedanja. U skladu s sa člankom 69. točkom četvrtom određeni zastupnici mogu pisanim putem do ponoći sutra 12. rujna tražiti da e, se dovede u pitanje e, vezano za pokretanje pregovora. Ako se takvo što ne zatraži u vijećnici, svi će odbori